E, raspravljamo pitanje slobode izražavanja u Kazahstanu. I riječ prije svega dajem autorima. E, zastupnica Ždanoka, izvolite. I am sorry, I am not the author of the resolution and I am not speaking on behalf. Dakle, ja ću se javiti za riječ kasnije. S obzirom da nisam autorica ove rezolucije. És látom, mm, Prema mom popisu, kao i velikom zaslonu, imam vas kao autoricu, tako da vam moram reći da kasnije ne možete dobiti riječ jer niste na popisu govornika, tako da ili sada možete uzeti riječ ili nećete dobiti priliku. Kao predsjednice slanstvo za Središnju Aziju e, također se bavim pitanjima slobode izražavanja u Kazahstanu. Važno je održavati odnose s ovako važnim međunarodnim dionikom Kazahstanom, te bih uputila neka pitanja svojim kolegama. E, ukoliko ne želim dovesti u pitanje ambicije Kazahstana da postane nestalna članica Vijeća rezolucije UN-a 2017-18, imamo li moralno pravo e, podučavati Kazahstan o pitanjima koje se tiču slobode izražavanja dok se mi sami u upravo tom istom području vrlo loše ponašamo. Parlament je u prošlosti usvojio rezoluciju koja govori o mjerama usvojenim u Mađarskoj proteklim godinama te koje su dovele do sustavnog pogoršanja situacije vezno s temeljna prava, uključujući i slobodu izražavanja. A u siječnju raspravljali smo o vladavini prava u Poljskoj isto tako. U moje zemlji Latviji parlament je upravo usvojio u prvom čitanju nove odredbe kaznenog zakona koje su usmjerene e, ka zatvaranju prosvjednika koji e, se bune protiv države i koje surađuju sa stranim organizacijama te rade u suprotnosti sigurnosnih interesa države. Ja osobno oštro osuđujem napade na slobodu izražavanja bilo gdje u svijetu, te sam sigurna da se za to moramo boriti i zalagati e, zajednički, no ne jedni protiv drugih nakon vašeg govora razumijem vašu problematiku s obzirom da je ovdje pitanje e, konkretnije bilo Kazahstan, no zahvaljujem vam jedno i reći dan gospodinu Korao. Hvala vam. Situacija u Kazahstanu je sve ozbiljnija unatoč preporukama manjine neprestano prijavljuju kršenje svojih prava od strane policije i lokalnih vlasti. Neki pripadnici oporbe su i dalje u zatvoru, a sigurnosni sustav je pod optužbom da koristi mučenje protiv e, aktivista. A kazahstanska vlada zabranjuje slobodu izražavanja i slobodu, vjerskog, e, slobodu vjere, bez obzira na preporuke da se naprave koraci naprijed. Vlada je usvojila novo zakonodavstvo koje još više ograničava e, slobodu medija i udruživanja. E, izražavamo zabrinutost zbog situacije u zemlji i zbog situacije u kojoj se nalaze politička oporba i aktivisti i novinari. Mislim da bi Evropska unija trebala e, poduzeti mjere, a kazahstanska vlada kazniti krivce. bojim se da su ovdje određeni interesi važniji od prava ljudi manjina. Zahvaljujem. Gospodin Černecki. Hvala vam. E, Poštovani kolege, neću se trenutno baviti situacijom u Latviji kao zastupnica Ždanoka, već e, o Kazahstanu. Tu zemlju sam posjetio već sedam puta i posjetio Almatu Astanu, dvije prijestolnice i putovao 2000 km autom kroz Kazahstan. Tako da mislim da doista poprilično dobro poznajem ovu zemlju i smatram da bi bilo na mjestu da se javljamo za one teme o kojima nešto znamo. Ja govorim i o pitanju izbjeglica zbog toga što sam posjetio izbjegličke logore i što znam nešto i o tome. Situacija u ovoj regiji prilično je specifična, pitanje slobode, izražavanja ljudskih prava poima se drugačije nego u našim državama članicama Europske unije, tako da je to nešto što moramo uzeti u obzir. Hvala vam. Zastupnik Kelom. Hvala. E, povjereniče Han, doista smo duboko zabrinuti zbog e, pitanja slobode izražavanja u Kazahstanu. Nedavno je potpisan sveobuhvatni sporazum koji je bio jedan dobar korak prema napredno odnos takve vrste mora se temeljiti na demokratskim reformama i dijeljenim vrijednostima. To nije prodikovanje nekome, već se radi o dijeljenim zajedničkim vrijednostima. Međutim, postoje pokazatelji represije kritičnih glasova i uzbunjujuće je da taman oko potpisivanja ovog sporazuma pokrenuti su kaznene slučaje protiv neovisnih urednika i novinara u koji rade na web stranici naknadna. Tako da pozivam na puštanje e, na slobodu novinara koji su zatvoreni u tom slučaju. Jer čak iako se radi o ljudima koji dolaze iz daleke zemlje, osjećamo se bliski s njima a, i tražimo da im se dopusti slobode izražavanja sa dostojanstvom slobodnih građana. Zahvaljujem zastupnik Pet. Zahvaljujem. Situacija o slobodi izražavanja u Kazahstanu u proteklim godinama je sve gora. Neovisni mediji, blogeri, novinari neprestano su žrtve represije i zlostavljanja tijela vlasti samo zbog toga što odrađuju svoj posao i izražavaju svoje stavove. Ljudi se čak zlostavlja zbog aktivnosti u socijalnim medijima pozivamo kazahstanska tijela vlasti da se pobrinu, da poštuju e, temeljne ljudska prava i da mediji i društvo može provoditi svoje aktivnosti bez e, straha od progona. Što se tiče poboljšanja odnosa, potpisivanje sporazuma sa Europskom unijom mora biti vezno s pitanje demokracije, vladavine prava i temeljnih sloboda u ovoj zemlji. Bilo sam zadovoljan s time što je e, Kazahstan pristupio svjetskoj trgovinskoj organizaciji, no jednako je važno da Kazahstan ispuni svoje međunarodne obveze u drugim poljima djelovanja i poštuje vladavinu prava te jamči pravnu sigurnost međunarodnim poduzećima koja rade u Kazahstanu te zaštiti njihove interese i investicije. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Sančez Kladenti. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Kazahstan je postsovjetska, ne europska zemlja koja je najbogatija i to uglavnom zbog rezerve nafte. Europska unija smatra Kazahstan svojim saveznikom zbog geostrateških i političkih interesa. No nejednakosti su sve veće, e, korupcija je ogromna, a e, političari i poslovni interesi se miješaju. Kazahstan je u autoritarnom režimu. Kritiziraju se novinari, blongeri i oporbenjaci. Radna prava su sve gora E, standardi Međunarodne organizacije rada se sustavno krše. Situacija u zatvorima je jednako zabrinjavajuća. Politički e, zatvorenici se neprestano e, muče i zlostavljaju. U tom kontekstu Europska unija mora revizirati strategiju o centralnoj Aziji i izgleda da će se koncentrirati samo na geostrateške i političke interese, a neće voditi računa o ljudskim pravima. I to ponovno. Moramo se zabrinuti za situaciju s ljudskim pravima u zemljama koje smatramo saveznicima. Europska unija e, ne smije sklapati poslove i biti saveznik sa e, zemljama koje krše ljudska prava. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Panceri. Hvala vam uhićenja i zadržavanja novinara i blogera koja su se dogodila proteklog prosinca i to e, nekoliko dana prije potpisivanja sporazuma o snažnijem partnerstvu i suradnji između Europske unije i Kazahstana koje sadrže vrlo jasne odredbe o slobodi medija, slobodi izražavanja i e, zaštiti ljudskih prava. Sve je to alarm za Europsku uniju. Osim slučajeva koji su spomenuti u tekstu rezolucije, čini se da kazahstanske vlasti na međunarodnoj razini pokušavaju ušutkati medije koji su već zabranjeni u Kazahstanu, ali su još uvijek aktivni u, e, u inozemstvu poput Republika koja se trenutačno bori e, zapravo vodi protiv koje se trenutno vodi jedna kaznena istriga. Zatim, e, vrlo se često koristi e, e, odredba o poticanju na nemir, socijalni nemir i zbog svega toga jako je važno da usvojimo ovu rezoluciju. Hvala vam. A sada ćemo čuti predstavnika političkih klubova. Najprije riječ ima gospodin Pospišil. Hvala vam. Ja bih se pridružio onim govornicima koji su uh, govorili prije mene, to su autori ovog teksta. Mislim da je Mislim da moramo razgovarati o situaciji s ljudskim pravima i slobodi govora u Kazahstanu. Kazahstan je potpisao strateški sporazum o partnerstvu, stoga nas mora zanimati kako naš partner se odnosi prema svojim građanima i e, što je sa slobodom medija, slobodom izražavanja i tako dalje. U Kazahstanu će se za nekoliko dana održati izbori. i trebali bismo pratiti hoće li se na tim izborima e, poštovati e, sloboda tajnog glasanja. U ovoj rezoluciji je vrlo detaljno opisana represija koja se provodi nad novinarima, blogerima i čelnicima oporbe. Ako Kazahstan želi ostati naš strateški saveznik, onda od te zemlje tražimo da pusti iz zatvora sve, eh, za, za sve novinare i blogere, u protivnom nećemo moći surađivati. Hvala vam, sljedeća gospođa Lauristin, izvolite, imate minutu i pol. Hvala vam. Ja kao socijaldemokrat želim reći da s jedne strane napori koje koje je učinio Kazahstan prema približavanju Europskoj uniji su doista značajni. No s druge strane moramo oštro osuditi Kazahstan i pozvati e, tu zemlju da se drži e, sporazuma. A vidimo da tu dolazi do proturječja. Kazahstanske vlasti e, gone čelnike oporbe čak i ljude koji su dobili status izbjeglica u zemljama Europske unije. Gone nezavisne e, medije koji su već otišli iz Kazahstana. Stoga ja se nadam da u ovoj situaciji u kojoj se sa sporazumom o Kazahstanu moraju složiti sve zemlje članice i parlament, mi e, ćemo pratiti da li Kazahstan poštuje svoje obveze, slobodu medija, slobodu izražavanja i zaštitu ljudskih prava, što stoji i u sporazumu o snažem partnerstvu, ali i u samom Ustavu Kazahstana. Ja podržavam ovu rezoluciju i pozivam sve zemlje članice da obrate pažnju na to što se događa u Kazahstanu. Moramo unaprijediti situaciju u toj zemlji i to kroz pritisak. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Kjučuk na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine Hane, dragi kolege, kao i druge države u toj regiji. Ja mislim da Kazahstan ima bogatu povijest. Ta država je bila nekoć e, članica Sovjetskog saveza, to je bila prva država u Središnjoj Aziji koja je sklopila sporazum o suradnji sa Europskom unijom i zbog toga imamo zajedničke projekte. 25 godina sada već ta država traži svoj demokratski identitet, ali unatoč tome politički sustav u toj državi izgleda kao oligarhija u proteklih nekoliko godina. Demokratska načela su e, stalno iznova Blogeri i novinari ne mogu živjeti u slobodi. Zašto? zato što se bave aktivnostima s kojima želi izraziti svoju slobodu i govore izražavanje. zbog toga ja pozivam e, kazahstanske vlasti da poštuju svoje obveze prema međunarodnoj zajednici i obveze koje su preuzeli u okviru OSSS-a. Nezavisni mediji, novinari i građani moraju se smjesta pustiti na slobodu. Hvala. Hvala vama sada gospodin e, Frunzulika imamo plavi karton. Izvolite. Kolege, prijatelji. Kao što znate, sporazum o snažnjem partnerstvu i suradnji Europske unije i Kazahstana još uvijek moraju ratificirati neke zemlje članice Europske unije. Zar ne smatrate da ako uzmemo u obzir e, tu situaciju da bismo trebali pozvati parlamente zemalja članica da uspore e, sa ratifikaciju kako bismo pritisnuli Kazahstan da provodi odredbe o e, zaštiti o, slobodi okupljanja, izražavanja i zaštiti ljudskih prava? Gospodine Pozulka, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Ja se u potpunosti slažem s vama Kazahstan mora poštivati sve preuzete obveze. Sve obveze koje se tiču ljudskih prava i slobode izražavanja i tek nakon toga možemo imati dijalog s njima. Hvala. Hvala vam, a sada riječ ima e, Zerano Plus u ime nezavisnih zastupnika. Hvala vam. S padom socijalizma i Sovjetske, e, Sovjetskog saveza vidimo kako izgleda takozvana demokracija. Najoštrije osuđujemo političko nasilje koje se provodi u Kazahstanu. E, najoštrije osuđujemo kršenje ljudskih prava, prava slobode i prava radnika. E, osim toga zabranjena je komunistička stranka u Kazahstanu i to osuđujemo. U izvještaju, to jest u, o, rezoluciji ništa o tome ne stoji. Ništa se ne govori o ubojstvima policije, e, to jest o ubojstvima prosvjednika od strane policije i o stradanjima onih koji se bore za slobodu. U rezoluciji ne stoji ništa o e, kontroli nad sindikatima. Unija i parlament tvrde da su zabrinuti, a s druge strane Ovakve se mjere i, provode i u zemljama e, članicama i to uz blagoslov e, organizacija poput organizacija tržišta rada. Mi branimo naše drugove komuniste u Kazahstanu. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Svoboda na jednu minutu. Povjereniče, uvaženi kolege. Svi mi u ovoj vječnici znamo da je sloboda govora jedan od temeljnih preduvjeta demokracije, ne samo za um, građane pojedince, već i za uh, novinare. Obrana prava na razmjenu mišljenja je demokratska. Kršenje tih prava nije demokratsko i vodite računa o tome da e, možete spriječiti, možete pokušati spriječiti širenje informacija, ali to ne možete nikada potpuno zaustaviti. Potpuno je neprimjereno da se koriste i drugi načini ograničavanja slobode go, govora, pogotovo kad je riječ o navodima o trgovini e, drogom. Ja sam nekoliko puta posjetio Kazahstan i htio bih istaknuti točku 10D u uvodu naše rezolucije. Gospođa Kuzlova nije oslobođena svih optužbi još uvijek je pod optužbom da širi lažne informacije zbog toga bi mogla završiti u zatvoru na sedam godina. Moramo pratiti što se događa s njezinim slučajem i pružiti našu podršku njoj i ostalima koji se bore za slobodu govora u Kazahstanu. Hvala vam, hvala vam na vašem pozivu. A sljedeći riječ ima gospodin Maminkis. Imate jednu minutu. Gospodine povjereniče, kolege, Situacija sa slobodom e, izražavanja u Kazahstanu nije idealna. Mnogo toga mora učiniti i kazahstanska vlada, a i samo društvo. E, osobno dobro poznajem e, nekoliko blogora iz Kazahstana prije nego što sam postao zastupnik Europskog parlamenta i ja sam bio e, novinar, surađivao sam s njima, omogućavao im da se čuje njihov glas u mojoj zemlji. No, ovdje govorimo o nečem drugom. Kako možemo dijeliti lekcije Kazahstanu s obzirom na to što se događa kod nas? U mojoj zemlji, u Latviji, Eh, jedna osoba koja se zove Maksim Kotelo dobila je zatvorsku kaznu od šest mjeseci zbog toga što je na interesu napisao šalu o tome kako se Latvija pridružuje eh, Rusiji. To je također bilo vrlo jasno kršenje eh, slobode izražavanja. Hvala vam. Vi ste bili posljednji na popisu govornika, a sada E, imamo postupak javljanja za riječ. E, prvi riječ ima gospodin e, Tajani. Antonio, you have the floor. No, vice president, for the next... Ja sam se javio za sljedeću raspravu. Dobro, onda sljedeći gospodin Kukan. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Kazahstan je postao prva srednjoazijska zemlja koja je potpisala sporazum o snažnjem partnerstvu i suradnji sa Europskom unijom. Na taj smo način htjeli pohvaliti napore Kazahstana u političkim i demokratskim e, reformama. Unatoč dobrim odnosima sa Kazahstanom moramo izraziti negodovanje zbog sve većeg pritiska na uh, slobodu ne, medija i organizacije civilnog društva. Drugačak popis novinara koji su žrtve vlasti je zabrinjavajući. Čak i u borbi protiv uh, ekstremizma i terorizma sloboda izražavanja uh, ne smije biti narušena i to se mora posebice provoditi u razdoblju prije izbora kada glasači moraju biti slobodni odabrati svoje kandidate. u krajem ožujka će se održati izbori i ja pozivam Kazahstan da poštuje sve preporuke OSS-a. E, e, Hvala vama sada riječ ima gospodin Kaputo. Kolege, prerano ste digli ruke i onda je teško ocijeniti u kojoj raspravi želite sudjelovati. Stoga vas molim da dođemo do kraja ove rasprave i onda više neće biti rasprave. Gospodine Marijas, o čemu vi želite govoriti? O ovome. Dobro. Gospodarstvo Kazahstana je pod kontrolom države i to je dovelo do velikih šteta kad je riječ o padu cijena nafte još od prošlog ljeta. I sve nas to navodi da ne razmislimo da će se kriza nastaviti u drugoj polovici 2016. U kontekstu političke, to gospodarske krize, e, čuje se nezadovoljstvo građana. Treba poštovati pravila, e, prava manjina, posebice Rusa, te treba poštovati e, želju i volju građana. No, režim krši prava radnika i krši slobodu izražavanja. Europska unija mora poslati jasnu poruku Kazahstanu, a Kazahstan je vrlo važan gospodarski partner Europske unije. U Kazahstan moramo dovesti razvoj i e, održivost, no sve to mora ići kroz poštivanje ljudskih prava i kroz miran suživot e, kršćana i muslimana. Hvala vam gospodine Kastaldo, vi želite govoriti o ovoj temi? Hvala vam. Kao i uvijek, ovdje komentiramo vrlo ozbiljnu situaciju kršenja ljudskih prava, nehumanog postupanja, mučenja, represije, negiranja slobode izražavanja, mediji koji su pod kontrolom države pod izlikom e, sigurnosti a niti da ne spominjemo neprestanu represiju koja se vrši nad eh, novinarima koji pokušavaju raditi svoj posao. To se dogodilo i novinama Adenu Bolu prošle godine u prosincu. Kazahstanska vlada sada čak može eh, blokirati pristup internetu pod izlikom nacionalne sigurnosti i to bez eh, sudskih naloga. 2015. uveden je novi kaznani zakon sa kojima se u kojem se govori i o <laughs> o kojima se govori o e, civilnim udrugama. Ja vas molim da ne koristite dvostruke standarde naše vrijednosti i poštivanja ljudskih prava se ne smiju prodavati u zamjenu za naftu i petrodolare. Molim vas da budete dosljedni. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Polčak. Hvala vam. Ja ću se nadovezati na ono što je rekao gospodin Castaldo. Novi kazneni zakon koji je usvojen donosi e, jako puno bojazni. Je, kolega je spomenuo jedan zločin, a zatim ja ću spomenuti još jedan, to je e, ograničavanje slobode okupljanja. Očito je da vlada u režimu se boji e, udruživanja građana i njihovih prosvjeda. Nezavisni mediji su e, jedna od najznačajnijih karakteristika demokratske zemlje, a sloboda udruživanja je još jedno obilježje zemlje u kojoj se provodi vladavina prava. Netko je spomenuo izbore, pa ja se bojim kako će to proći. Izgleda da predsjednički izbori koji su održani nedavni i vidjeli smo na tim izborima da oporbeni, čak su i oporbeni kandidati rekli da je predsjednik Nazarbajev najbolji kandidat ne vjerujem baš da to e, se može povezati sa vladavinom prava. A Europska unija bi trebala biti aktivnija po tom pitanju. Hvala vam. E, ovime smo završili postupak spontanog javljanja za riječ, a sada riječ ima gospodin e, Han u ime komisije. Madam Chair, uh, predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, Europska unija pozorno prati situaciju s ljudskim pravima u Kazahstanu. Kazahstanski ustav jamči slobodu izražavanja, a to je jedan od prioriteta Europske unije. Europska unija traži da se situacija popravi i neprestano E, spominje pitanje slobode izražavanja u bilateralnim razgovorima sa Kazahstanom. Sve veći pritisak na nezavisne medije u protekle dvije godine. Jako je puno medija zatvoreno ili su dobili nesrazmjerne kazne. Mi smatramo da će to utjecati i na te medije, ali će potaknuti i druge da se samo cenzuriraju sloboda izražavanja online je također pod napadom budući da su nedavno uhićeni brojni blogeri zbog svojih izjava na socijalnim medijima pozdravljamo činjenicu da, da je troje blogera pušteno no ipak imaju ograničenja na kretanje Moramo se koncentrirati i na pojedinačne slučajeve, ali i na zakonodavni okvir kojim se pokušava umanjiti dostojanstvo. Pozivamo Kazahstan da revidira članak 174 kaznenog zakona kojim se nameću e, vrlo ozbiljne sankcije za kazne i koristi se za progon aktivista i blogera. Europska unija neprestano ističe da važnost slobode izražavanja za razvoj demokratskog društva u Kazahstanu i to kroz postupak e, pregovora o sporazumu o snažnijem partnerstvu i twenty 21. prosinca prošle godine smo e, pozvali Kazahstan da potpiše taj e, sporazum. Govorilo se o važnosti jačanja e, civilnog društva, zaštite e, prava manjina i temeljnih sloboda. Europska unija je također bila dosljedna u osnaživanju civilnog društva u Kazahstanu, u promicanju slobode medija te slobode izražavanja. Kroz Europski instrument za, za demokraciju i ljudska prava. Europska unija je spremna surađivati sa svim partnerima kojima je bitno riješiti ovo e, vrlo važno pitanje. Hvala vam lijepa gospodine Pereniče. Što ste nam dali završne primjedbe na ovu raspravu. Želim vas uvesti da smo zaprimili sedam zahtjeva za rezolucijom. Sad ćemo zaključiti ovu raspravu. Glasat ćemo ovome danas. Možemo sada prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To je Egipat i posebice slučaj gospodina Đulija Regenia. Kao prvo će riječ dobiti autori rezolucije. Gospođa Lohbiler je prvi govornik. Yes hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Situacija s ljudskim pravima u Egiptu je dramatična i pogušava se. Egipatske vlasti e, vrše represiju na temeljna prava. Prosvjedi su de facto zabranjeni, borci za ljudska prava su zlostavljani, a u drugama civilnog društva prijeti zatvaranje. Svatko ko je uhapšen u Egiptu je izložen velikom riziku. E, proizvoljno su ljudi u pritvoru i tjednima su e, bez kontakta s vanjskim svijetom. Organizacije za ljudska prava su zabilježile mnoštvo slučajeva takozvanih nestalih e, pritvorenika u slučaju Egipćana koji su umrli u pritvoru. Mučenje je široko rasprostanjeno, a uvjeti u zatvoru su zastrašujući. Oni koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava e, naspram pritvorenika gotovo nikad se ne dovedu pred lice pravde. Kada sam prije nekoliko tjedana posjetila Egipat, e, mrtvo tijelo, istraživača gospodina Dženija je upravo bilo pronađeno. Mislila sam da je to e, dosta znakovito u mojim razgovorima sa aktivistima, diplomatima, novinarima. Su svi njegovu smrt e, povezivali sa mnošom drugih slučajeva kršenjskih prava u toj državi. Mnogi su rekli da e, su za to odgovorni, da je za to odgovorna tajna služba. Europska unija mora poslati jasan signal Egiptu da e, kršenje ljudskih prava neće dovesti do e, prosperitetnog i stabilnog Egipta. Dok god ne dođe do značajnog e, napretka po prava u Egiptu, države članice Europske unije neće moći ukinuti ograničenja vezano uz izvoz oružja u tu zemlju. Hvala vam lijepa. Gospodin Belder je sljedeći. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Strašno ubojstvo talijanskog znanstvenika možda će promijeniti odnos između Europskog i Egipta. I zbog toga je važno prvo izvući stoga pravilne zaključke trebali bismo prvo misliti na to da treba pričekati dok se ne završi istraga koju vrše zajedno egipatske i talijanske službe. Osim toga, postoji i taj zakon protiv boguhuljenja, e, kopti su zaprimili jake e, kazne i e, Europa je htjela da se ukloni to zakonodavstvo o boguhuljenju, na to pozivamo i dalje. A zatim isto tako trebamo ukazati na to da bi Turska trebala odustati od toga da svoju subvezivnu politiku vrši prema Egiptu. Jer se tu podriva ono što pokušava osvajati Zizi. Hvala vam gospodin Bogezio sljedeći. Grazie presidente. Giulio Hvala vam. E, Giulio Regeni bio je jedan e, europski državljanin. Želio je pomoći u izgradnji boljeg i slobodnijeg društva. Njegovo ga istraživanje dovelo do toga da se bavi temama koje nisu baš ugodne evropskim, pardon, egipatskim vlastima. Njegova želja da da glas onima koje, čiji se glas ne čuje, ga je dovelo do toga da bude mučen i barbarski ubijen u, okolnostima koje su, još uvijek nisu razjašnjene. Giulio Regeni je mogao biti naš brat, vaš sin, vaš unuk. Dakle, dječak, momak iz Europe koji je želio čuti istinu. Europska unija, bez obzira na snažne veze sa Egiptom, mora zauzeti čvrst i oštar stav. Moramo insistirati na e, pojašnjenju okolnostima pod kojima je ubijen Giulio Regeni. Ne smije ostati nikakva sumnja o tome da e, moć i interes e, pokrivaju njegovu krv. Evo, mi ovaj poster poklanjamo e, njegovim članovima njegove obitelji. Hvala vama sada riječ ima gospodin Borgezio. Izvolite. Certo, e anche giustizia. Hvala vam. Da, naravno, moramo tražiti istinu i pravdu za život e, gospodina Ređenija. Ja sam to tražio i u odboru AFET, no ništa od toga, a visoka povjerenica Mogherini nije riječ rekla o tom slučaju. Rezolucija koju nismo potpisali, a koju su potpisali ostali klubovi, je malo slaba. Čini se kao da optužujemo ovaj režim koji je u ovom slučaju zasigurno odgovoran za ovakve postupke. No ja si postavljam pitanje, kada je Egipat bio pod vodstvom Morsija? Kada su na vlasti bili demokrati muslimanskog bratstva? Tada e, Evropska unija nije ništa kritizirala. Oni su bili demokratski, bili su za e, slobodu medija, štitili su ljudska prava. E pa nama je dosta e, ovakve zaštite ljudskih prava. Morali bismo nešto reći i o pokušaju da se jedan e, dakle, dobar momak uvrsti u aktivnosti kojima su očito upravljale centri za istraživanje koji su imali e, veze sa egipatskom vlašću, no to su osjetljive teme, pa o tome ne treba govoriti. Hvala vam, gospodin Zdehovski. Hvala vam, Ako slučaj treba osuditi. je dosta, doista strašan slučaj. To postavlja pitanje sigurnosti naših građana kada su u Egiptu. To je država s kojom Europska unija surađuje, to je navodno naš budući strateški partner, ne, jedna država koja bi trebala biti na našoj strani. I stoga, jedan ovakav slučaj, uzevši u obzir ove razvoje općenito u Egiptu, to je sve doista zabrinjavajuće. Moram reći da mi je drago što je Egipat po prvi put dozvolio da talijanski istražitelji, jedan dakle vanjski tim im se pridruži, to je korak u pravom smjeru, ali to nije dovoljno. I stoga bih u ime europskih pučana htio pozvati egipatske vlasti da učine sve što mogu, i po to ima mislim doista sve što mogu kako bi osigurali sigurnost svih europskih građana, bez obzira na njih uvjeru ispovijest e, ili politički stav. Oni moraju istražiti ovaj vrlo ozbiljan slučaj. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sada riječ ima gospođa e, Shake na minutu i pol. Hvala vam, predsjedavajuća, poveniče, kolegi. Dok žalimo za e, gubitkom jednog briljantnog talijanskog istraživača, e, vidimo kako ova kriza u Egipat se prebacuje i u Europu. Mi bismo trebali biti jako oštri kad se radi o svim slučajevima. Bilo je 700 raznih takvih slučajeva nestanaka prema udrugama civilnog društva koji e, prate kako državni službenici se koriste mučenjem kao oružje, kao oružje pri ispitivanju. Mi želimo potpunu suradnju s egipatskim istražiteljima, potreba nam je pouzdana, vjerodostojna istraga. To je nešto što se najčešće ne događa u Egiptu, postoji više nekažnjivosti nego pravde, nažalost jako sam zabrinuta zbog e, široke kampanje koju trenutno vodi Sisi, da se pretvaraju kritičari, e, aktivisti za ljudska prava, politički opremenjaci od 2013. godine. Više od 22 tisuće osoba je završilo u pritvoru prema samim navodima egipatskih vlasti. Krajnje je vrijeme da Europska unija o tome govori, da se završi barem sa izvozom tehnološke oprebe koja se koristi u svrhu kršenja prava. Iluzija je da će Egipat biti snažan partner i saveznik u borbi protiv terorizma ako ne zaštiti e, prava i slobode samih Egipćana. I doista se čudim zašto one lekcije iz nedavne prošlosti ne vode više europsku politiku u tom smislu, jer su razlozi za prosvjede iz 2011. godine još uvijek isti, još uvijek su prisutni i to moramo e, imati na umu. Hvala. Sljedeći je gospodin Mateze na minutu. Hvala vam. Prošlo je pet tjedana od smrti Đulija Ređenija i svakoga tjedna egipatske vlasti mijenjaju verziju oko te tragedije za koju se sada čini sve više da je to političko ubojstvo, politički motivirano ubojstvo jednog mladog europskog istraživača. U ovom svom tom razdoblju moja vlada nije pronašla vremena da reagira i osudi ovako nešto. E, mogla je prekinuti političke i druge odnose sa režimom u Egiptu. Ovo je diktator koji svakodnevno provodi terorizam i to je njegov glavni instrument u vladavini. Danas će Europski parlament glasati o jednom dostojanstvenom aktu. To je dobro, ali to nije dovoljno. Ne možemo više ovakve režime e, gledati kao europske saveznike niti ovaj u Egiptu, niti u Turskoj i ne možemo im više pružati alate da provode represiju nad svojim narodom. Na ovaj način mi se ne borimo protiv terorizma, već ga podržavamo. Hvala vam sada gospodin Panceri. Hvala vam. Europski parlament ne samo da osuđuje mučenje i ubojstvo Đulija Ređenija, već eh, traži da se talijanskim E, vlastima proslijede svi korisni dokumenti i sve činjenice kako bi se zajedno sa talijanskim istražiteljima e, provela cijela istraga i doznala istina. Egipat mora napokon prestati s ovom praksom prisilnog e, nestanaka ljudi. Mora revidirati represivni zakon e, iz studenog 2013. koji se koristi za mirovne prosvjede. Egipat mora pustiti zatvorenike, pogotovo one koji su u zatvoru zbog e, kršenja sloboda izražavanja mm, i mora dopustiti neovisnim sindikatima da slobodno rade. obraćam se vama povjereniče Egipat je nesumnjivo e, važan partner za Europsku uniju, no to ne može biti pod svaku cijenu. I mi ne možemo i ne smijemo zatvoriti oči pred onime što se dogodilo i što se i dalje događa. Hvala vam lijepa. Gospodin Kan, vidim da je podigao svoju ruku, ali ne mogu vam sada dati riječ, zato što ste vi na popisu govornika a želimo započeti s glasovanjem na vrijeme. Dakle, dobit ćete e, malo kasnije riječ. Iz toga ćemo sada zaključiti sa govornicima u ime autora, sada u ime klubova zastupnika. Prvi govornik je gospodin Polčak. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća što ste mi dali riječ. Moramo priznati da se Egipat ne nalazi ovih dana u jednostavnoj situaciji ali to ne opravdava um, korake vlasti e, za ograničavanje temeljnih prava i sloboda. Slučaj Julia Regenija je nevjerojatno tragičan slučaj, ali ono što je još i gore je e, institucionalizirana praksa da dakle državne službe e, uklanjaju neugodne osobe koje ne, i to ne odgovara standardima moderne države. Egipat želi biti moderna država, sudeći prema Ustavu iz siječnja 2013. godine, ali to nije moderna država, to je sada očito postoji dakle proturječje između Ustava što ono kaže i kako se Ustav primjenjuje. To proturječje je neponošljivo i to treba osuditi. Na stotine ljudi je nestalo eh, i za njihov nestanak su odgovorne tajne službe i eh, službe vlasti. Ovaj režim stoga ne ispunjava osnovne uvjete demokracije. Hvala vam lijepa. A sada u ima socijalista i demokrata predajem riječ e, gospođi De Monte. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, danas govorimo o rezoluciji u se e, e, osuđuje kršenje ljudskih prava u Egiptu, a rezolucija posebno govori o slučaju Giulia Ređenija njegovoj smrti. on je bio talijan, mladi istraživač, bio je prepune nade i imao pred sobom cijeli život. Otišao je u Kairo kako bi proveo svoje istraživanje. Nažalost, tamo je pronašao smrt nakon strašnog mučenja. Egipat je vratio tijelo, ali još uvijek nije vratio istinu i mislim da ne možem, da ne, postoji nikakav trgovinski ili strateški odnos, odnos koji nam e, koji može biti ispred, ispred istine. To dugujemo njemu, njegovoj obitelji, njegovim prijateljima i zajednici Fiumicella, mjesta iz kojeg je došao. No osim toga, to dugujemo i mnogim drugim mladim ljudima koji moraju moći vjerovati u slobodu i u pravo na život koje niko nema pravo oduzeti. Hvala vam. Da, toga se moramo prisjećati. Gospodin Buhnjer ima riječ na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ljudska prava i vladavina prava su središnje vrijednosti Europske unije. To je sastavni dio naše trgovinske strategije, dakle da sve više pazimo na to da se te vrijednosti poštuju i e, kod naših trgovačkih partnera. No, nažalost, moramo priznati da na Bliskom istoku se gotovo svugdje gaze ljudska prava, ali posebna situacija Egipta je ta da se u proteklih nekoliko godina situacija drastično pogoršala vlada očito želi um, ograničiti bilo koju političku aktivnost, uh, čak i ona aktivnost koja ide na korist ovih, ove vlade. I stoga je ova rezolucija o kojoj danas odlučujemo um, pravovremena i ja molim srdačno komisiju da pripazi na to da trgovačka ograničenja koja predlažemo našoj rezoluciji da se ona i primijenja. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Gospodin Castaldo ima riječ. Jedna minuta. Grazie, presidente. Hvala vam. Ovdje smo danas kako bismo osudili barbarsko i strašno ubojstvo. Smatramo da ono što radi egipatske vlasti su neprihvatljive. Pokušavaju pokriti zna, očite znakove mučenja. I očito je zapravo to nam ukazuje na unutarnje borbe različitih državnih aparata u Egiptu. Danas od Egipta tražimo da nam e, kaže jasne činjenice o tom ubojstvu, da kazni stvarne krivce, a ne one koje im je komotno kazniti, te da dozvoli slobodu izražavanja geopolitički i strateški interesi ne mogu opravdati ono što se ne može opravdati. E, terorizam, protiv terorizma se ne može boriti terorom države. Tražimo e, da se podijele sve informacije koje se imaju zato što se ne može šutiti pred ovakvim slučajem. Danas ne možemo samo obilježiti smrt Đulija. Moramo napokon djelovati i očekivati od svih da odrade svoj dio posla. Tražimo pravdu i istinu. Pravdu i istinu za Đulija gospodin jednu minutu. Ovdje smo kako bismo osudili e, ubojstvo Đulija, ali isto tako da podsjetimo da e, su poginuli mnogi drugi. Aktivisti u Egiptu u proteklih pet godina neprestano nestaju, a u budućnosti međunarodni odnosi će se, će se graditi samo na temelju istine. Istine koja se neće smijeti neprestano skrivati. E, Giulio nije izolirani slučaj. On je e, samo jedan na predugačkom broju novinara, aktivista, branitelja ljudskih prava, odvjetnika koji su ili u zatvoru ili su bili mučeni ili su ubijeni u Egiptu u proteklih nekoliko godina. No ovdje smo kako bismo rekli da njegova smrt nije bila uzaludna. I moramo reći da u ime borbe protiv terorizma nećemo više zatvarati oči pred ovakvim slučajevima. Egipat je strateška zemlja, ali on mora poštovati, ta zemlja mora poštovati slobode i to moramo jasno poručiti egipatskim vlastima. Hvala vam lijepa, gospodin Kana, jednu minutu. Hvala vam, ja jako osuđujem strašno ubojstvo Julia Ređenja i želim izraziti svoju solidarnost sa, sa obitelji žrtve. Treba nam dobra i pouzdana istraga njegove smrti. Nažalost, slučaj Đulija je jedan od stotine slučajeva nestajanja do kojih je došlo u Egiptu od kad je vojska preuzela vlast. Mi tražimo pravdu za Đulija i za njegovu obitelja, tražimo pravdu i za e, sve one Egipćane koji e, pate od iste sudbine svakodnevno. Pravosuđe i pravosudna tijela e, nisu uspjeli istražiti slučajeve kada su građani mučeni do smrti ili kada se koristila pretjerana sila egipatske vlasti moraju odustati od svojeg represivnog ponašanja i e, moraju ukloniti svoje represivne zakone koji se koriste pod izlikom e, sigurnosti države. Moramo poduzeti sve potrebne korake kako bismo se pobrinuli da egipatske vlasti provedu te reforme kako bi se zadržao mir i stabilnost u Egiptu. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada, nakon ovog eh, kratkog popisa, imamo podugačak popis eh, govornika u okviru spontanog javljanja za riječ. Nažalost, neću moći dati riječ svima jer nemamo za to vremena. Prvo, gospodin Tajani ima riječ. Un interlocutore importante della Unione jedan važan sugovornik Europske unije je Egipat. Egipat je važna zemlja za stabilnost u sredozemlju. No bez obzira na to ne možemo trgovati našim vrijednostima. Za političke ili komercijalne interese. Dijalog sa Egiptom se između ostalog temelji i na suradnji kad je riječ o zaštiti prava osoba. Dužnost je Europske unije braniti dostojanstvo ljudi, ljudskih prava i izvan granica Europske unije. Ja sam želio vidjeti snažniju osudu visoke povjerenice. Bilo bi mi drago da je danas došla u ovu vječnicu i voljeli bismo da je bila mnogo aktivnija e, i kad je riječ o slučaju dvojice Talijana koji su ubijeni u Libiji i e, u slučaju naših vojnika koji su još uvijek u zatvoru u Indiji. Europska unija mora obraniti svoje eh, vrijednosti i pritom biti vrlo glasna. Hvala vam lijepa, kolega. Dobili ste pljesak, hvala vam još jednom. Gospodin Kaputo ima sada riječ. Grazie, Presidente. L'Europa deve essere al Europa mora biti mora biti podrška Italiji i tražiti eh, najveću osudu eh, i razjašnjavanje okolnosti pod kojima je ubijen Giulio Regeni. Moramo e, doći do istine koju je egipatska vlada nastoji zataškati. Svi mi moramo biti odlučni i odlučno djelovati. Europa mora tražiti da se pojasne okolnosti smrti ovog malog istraživača te tražiti poštivanje ostalih prava u toj zemlji. Egipat je važan partner Europske unije, no mora poštovati ljudska prava, prava e, izražavanja, e, vjere i okupljanja. Moramo tražiti istinu o smrti Đulja Ređenija. To moramo učiniti kao europski građani. Hvala vam, gospodin Marija, sada ima riječ. Hvala vam. Svi smo u ovoj dvorani izrazili našu zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava u Egiptu. Ubojstvo Đulja Ređenija u Egiptu je građanina Europske unije je kap koja je pre, prelila čašu. Mi osuđujemo ubojstvo Đulija Rađenija, mi izražavamo sučut njegove obitelji, a također izražavamo našu podršku e, talijanskim prijateljima, kolegama koji su se javili ovdje za riječ. E, Europska unija treba poslati snažnu poruku Egiptu. Egipat mora poštivati ljudska prava. A isto tako je potrebno da se egipatska, da egipatska vlast shvati e, da egipatski narod ima pravo na slobodu. A da ova represija ide samo na ruku džihadista koji će se za to osvetiti. Jasno je da Europska unija mora na najodlučniji mogući način osuditi ubojstvo Đulija Rđenija. Hvala. Hvala vam zastupnik Telička. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Prije svega izražavam najdublje suosjećanje su narodnjacima te obitelji Đulije Ređenija. Također podržavam to da bezuvjetno treba biti provedena neavisna istraga, no brine me što je samo ovo jedan od stotina ili tisuća slučajeva i doista bih želio vidjeti kako surađujemo s Egiptom. Jučer smo razgovarali o važnosti partnerstva s Turskom, i to u trenutku kada Erdogan radi što radi Evo, sa Rusima raspravljamo o liberalizaciji vize i tu otvaramo dalje poglavlja. Prije par minuta raspravljali smo sa Kazahstanom s kojim potpisujemo sporazum u trenutku kada znamo s kakvim se režimom nosimo. Dakle, trenutno je Egipat naš važan partner, što mi je jasno, no povjereniće. Molim vas barem po jednom stavite sa strane vaše bilješke i recite nam kako ćemo promijeniti, prilagoditi našu politiku naspram Egipta e, kako bismo doista doprinijeli promjeni situacije u budućnosti i ostvarenju snažnog stvarnog partnerstva. Hvala vam, zastupnik Kuzo. Hvala vam. Prije deset godina sindikalisti iz Egipta su nam pokazali Egipat koji je tražio slobodu, e, socijalnu pravdu i mm, mir. Mubaraka su tetošile i SAD i Europska unija. Nažalost nije došlo ni do slobode, ni do e, pravde, ni do mira, već do novog državnog udara. E, Egipat e, plaća na stotine milijuna e, eura svojoj vojsci i zemlje Europske unije i dalje prodaju oružje Europskoj vojsci, a u Egiptu je prošle godine poginulo ili nestalo više od sedamsto osoba. Giulio Regeni je bio mučen i ubijen. Egipat je strateški partner Europske unije, no bez obzira na to Europska unija ne može dopustiti da ovakvo što prođe e, nezapaženo. No ja doista sumnjam u sposobnost Europske unije da nešto učini po tom pitanju, jer e, ljudska prava koristi samo kada je to e, komotno. Dobro, koliko se nitko drugi ne javlja, još gospodin predsjedavajuća, riječ je o vrlo važnom e, događaju i htio bih reći da, da je Europa doista ujedinjena onda bi, e, onda bi Egiptu trebala reći ili ćete reći istinu o tome što se dogodilo sa Đulijom ili ćemo mi blokirati bilo kakve gospodarske i diplomatske odnose sa vama. Evo, to bi bilo dovoljno da Egipat shvati da se ne može igrati sa E, obitelji Đulja Ređenija sa samim Ređenijem i sa cijelim kontinentom koji očekuje odgovor od egipatskih vlasti, a pritom iz Egipta nam dolaze sve neke različite i proturječne verzije. Eto, mislim da bi to bilo dovoljno. Zastupnik Čiko Hvala vam. Očito je da je ovdje u Europe. U igri je cijeli postupak istrage koji očito nije neovisan, niti istraga koja nije zajamčena da će se dogoditi. Mi tražimo da se od riječi prijeđe na dijela da se rasvijetle okolnosti smrti Giulia Regenija on je tražio pokušavao otkriti istinu o tome što se događa u sustavu koji je drugačiji od onoga u kojem je on živio. Pozivamo gospođu Mogherini da inzistira na tome, pozivamo talijanske vlasti da prekinu trgovinske odnose sa Egiptom zato što je istina prioritet pred svim ovim ostalim stvarima. Hvala vam. Hvala vam. Zastupnik Howitt. Zahvaljujem kao britanski zastupnik Europskog parlamenta i izražavam našu zabrinutost za e, ovaj slučaj i isto tako sve slučajeve žrtve zlo kršenja ljudskih prava u Egiptu, uključujući i Egipćane. Ja bih rekao nešto e, stavku koji traži od komisije da e, regulira izvoz obavještajne opreme e, van Europe koja se koristi za represiju na temelju međunarodnih izvješća koje govore da je Nokia, Siemens i takozvani hacking team iz Njemačke, e, Švedske iz Italije. Mi vjerujemo da se ovdje radi na masovnom e, slučaju nadziranja bez ikakvog javnog nadzora i mislim da europska poduzeća koja su uključena u ovakve izvoze da krše UN-ova načela o ljudskim pravima. želimo da prema europskom zakonu takvo sudjelovanje postane nezakonito. Hvala vam lijepo, zastupnik Čaba. tragična i brutalna smrt Đule trebalo bi biti istražena, to bi trebao činiti jedan nepristrano odbor, iako sumnjam da ćemo ikada doznati pravu istinu o ovom slučaju. čini se da je jasno da ova mlada osoba nije bila žrtva običnog zločina, već da se radilo o motivaciji temeljenoj na političkim stavovima i aktivnostima. To je nešto što je neprihvatljivo, čak i ako se događa u zemlji gdje je situacija onakva kakva je, čak i pet godina nakon e, revolucije, a čak i zapravo situacija možda i gora nego prije. Moramo podići svoj glas u slučajevima gdje europske građane zadesi ovakva sudbina. Europska unija pokazala je solidarnost sa Italijom i mora dati sve od sebe da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju. Hvala. Zahvaljujem i posljednji na mom popisu. Sljedeći govornik. Hvala vam. Istina i pravda za Giulia Regenija su dužnost eh, naših europskih eh, institucija. Moramo biti sigurni da nijedna europska zemlja nije uključena u aktivnosti nadzora, kažnjavanja i mučenja koje se nažalost događaju u Egiptu. U Egiptu se neprestano krše ljudska prava i naša zajednička rezolucija podsjeća na te slučajeve. Podsjeća nas također i na e, to da se moramo boriti protiv takve situacije sa svim našim snagama. Ovakav slučaj nas mora dovesti do toga da doista razmišljamo Riječ je o mladim ljudima koji su sve više u politici i koji žele promijeniti svijet. Mislim da je i sam Giulio sa svojim istraživanjem pokušavao promijeniti nešto. I on je svoju potragu za istinom nažalost platio životom. Hvala vam. Gospodine povjereniče, sigurno sam da svi dijelimo isti stav po ovom pitanju, no sada vam dajem riječ za završetak rasprave. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Da, doista dijelimo isti stav i svi smo bili šokirani otkrićem e, mrtvog tijela Giulia Regenija u Kairu veljači nakon što je 25. siječnja nestao mučenje i smrt ovog mladog talijanskog doktoranda u Kairu nije samo osobna tragedija za sve one koji su ga poznavali, već isto tako i neprihvatljiva tragedija za cijelu Europsku uniju, za institucije i za stanovništvo mislim da su to izrazili danas i svi drugi govornici. Potpredsjednica Mogherini osobno je potegnula ovo pitanje dva puta sa ministrom Šukrijem iz Egipta i naglasila potrebu za provedbom temeljite, transparentne i detaljne istrage. U bliskoj suradnji naravno s talijanskim vlastima kako bi se u potpunosti rasvjetlile okolnosti ovog slučaja i kako bi se pravdi priveli počinitelji. Ovaj slučaj je Europska služba za vanjsko djelovanje e, spomenula kao i naši službenici u Kajeru, u Veljači, u bilateralnim kontaktima. E, vanjska služba prati ovaj slučaj u suradnji i bliskoj suradnji sa talijanskom vladom. Europska unija pridaje veliku važnost zaštite ljudskih prava stanovnika u svim zemljama, uključujući i Egiptu e, Cijeli niz intervencija smo također proveli kako bi se zatvorio centar Adim koji se bavi e, žrtvama mučenja. Zaštita vladavine ljudskih prava i temeljnih ljudskih prava su naša osnovna načela, a 2015. godine Europska unija je obnovila bilateralne odnose s Egiptom u okviru e, sporazuma koji su e, zaustavljeni još 2010. godine. I cilj je bio ponovno se angažirati u suradnji na temelju cijelog niza područja e, koja su od zajedničkog interesa, uključujući ljudska prava. U Kairu prošle godine nastavili smo sa dijalogom o političkim ljudskim pravima i prvi, to je bio prvi takav sastanak u pet godina službenici dalje održavaju redovni kontakt sa civilnim organizacijama i organizacijama i borcima za ljudska prava, a potpredsjednica Mogherini sastala se isto tako i sa tim organizacijama tijekom svog posjeta Kairu prije četiri mjeseca. Trenutno radimo sa državama članicama vezano uz jednu izjavu o situaciji ljudskih prava koja će biti iznesena na e, sastanku UN-a u Ženevi 15. ožujka. Posebni predstavnik Europske unije također planira posjetiti zemlju na dolazećim mjesecima kako bi se nastavilo sa aktivnim angažmanom sa Egiptom po pitanju ljudskih prava. Uvjeravam vas da ćemo nastaviti raditi što god možemo zajednički s talijanskim vlastima kako bismo se pobrinuli da na istinu, da na svjetlo dana izađe cijela istina te da oni odgovorni za brutalno mučenje ubojstva Đulija Ređenija eh, budu izvedeni pred lice pravde. No također radit ćemo na sprečavanju ovakvih tragedija u budućnosti. I dalje ćemo inzistirati i poticati punu provedbu eh, reformnog sporazuma iz 2014. po pitanju ljudskih prava te raditi na napretku situacije ljudskih prava u smjeru ostvarenja demokracije i stabilnosti u Egiptu. Još bih za kraj rekao da smo trenutno kroz našu suradnju sa Egiptom došli do točke gdje smo spremni podržati rad organizacija civilnog društva, osobito onih koji se bave na zaštiti demokracije u toj zemlji. I to je jedan od ciljeva naših politika u Egiptu i s Egipćanima. Hvala vam. Zahvaljujem na ovim završnim riječima. E, zaprimili smo osam prijedloga za rezoluciju i ovim završavamo raspravu. Glasat ćemo danas. Sljedeća točka je situacija u Demokratskoj republici Kongo. Najprije riječ dajem autorima. Gospodin Sebastija ima riječ. pogoršavanjem situacije u e, Demokratskoj Republici Kongo je stvarno ozbiljno. Postupci predsjednika Kabile kako bi ostao na vlasti, unatoč tome što mu sav ustav to ne dozvoljava, e, stvara mnogobrojne prosvjede od strane oporbenih stranaka i organizacija civilnog društva. E, te se prosvjede nasilno guši i znamo da je bilo već jako puno smrtnih slučajeva. Osim toga, Siromaštvo u toj republici je nevjerojatno. A zatim imamo i prikreveni rat niskog intenziteta zbog kojeg također trpe stanovnici na sjeveru i sjeveroistoku. I naravno tu su i žene najveće žrtve. Drago mi je da ova zajednička rezolucija koju je potpisala većina klubova traži od predsjednika Kabile da poštuje ljudska prava, da poštuje zakone i da učini sve kako bi e, osigurao da neće provoditi nasilje protiv onih koji su e, usvojili ustav i protiv volje svojega naroda. No volio bih da u rezoluciju uključimo i referencu na, trgovinu mineralima i sukobom pogođenih područja. Treba poštovati zakone, ali osim toga iza toga stoji cijela priča, e, gospodarska priča te e, trgovina tim krvavim mineralima. A to koristi Europska unija i to treba odbaciti. Hvala vam. zastupnik Demesmaker. Trenutno smo na e, raskrižju e, suradnje sa Kongom jer već mjesecima svi traže promjenu i poštivanje ustava. Ovaj predsjednik koji je trenutno na vlasti nema više političku budućnost, no želi protuustavno i treći mandat. Uzvrši u obzir situaciju u zemlji koja vidljivo opada u Kongu postoji samo jedna istina, a to je ostati tiho. Opozicijski vođe, novinari i porbenjaci, sve, svi su u opasnosti, u mogućnosti progona i zatvaranja u zatvore. Već godinu dana u zatvoru su i Iv Makvambala i Fred Bauma, a vlada Kongoa mora imati jednu aktivniju ulogu kako bismo priveli kraju nekažnjavanje govornik je prekinut. Zahvaljujem zastupnik Korao, jedna minuta. Ovdje se nalazimo pred velikom političkom krizom i snažnom prijetnjom demokracije od strane m, mm, predsjednika Kabile u nastojanju da odgodi predsjedničke izbore kako bi produljio svoj mandat na taj se način e, krše i ustav i propisi u Kongu. Govorimo o jednoj emblematičnoj e, zemlji. Riječ je o zemlji koja dobiva najviše pomoći od strane Europske unije i to je zemlja koja je najbogatija na svijetu kad je riječ o prirodnim resursima. Pogledajte samo malo podatke o trgovinskoj razmjeni između Europe i Konga. Moramo tražiti da se poštuje ustav, da se slijede preporuke E, posljednje promatračke misije, da se održe slobodni e, izbori i da se Kabili ne da treći mandat. Isto tako trebamo tražiti da branitelj ljudskih prava Kristofer Ngoji koji je nepravedno u zatvoru bude puštan i da dobije potrebnu liječničku pomoć budući da je ozbiljno bolestan. Hvala vam. Zahvaljujem sljedeći govornik, zastupnik Gabriel, jedna minuta, zastupnica. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodin Penić. Drago mi je što imamo ovdje rezoluciju o hitnom slučaju vezano uz predizbornu situaciju u Demokratskoj republiki Kongo. U nekoliko idućih mjeseci imat ćemo ključno razdoblje za budućnost te države kao i općenito za razvoj e, regije Velikih jezera. Želim e, se osvrnuti na tri teme u ovom tekstu. Kao prvo što se tiče samog izbornog postupka želim naglasiti da se trebaju provesti preporuke e, misije za promatranje e, izbora iz 2011. godine i misije za nastavaka praćenja e, izbornog procesa iz 2014. godine gdje sam ja bila predsjednica. Vlasti trebaju suziti svoje odgovornosti što se tiče toga da poštuju ustav bez kašnjenja kako bi se izbjeglo pogušanje situacije u toj državi. Isto tako drago mi je što je UNESCO dobio mandat i što će proširiti svoju nadležnost na zaštitu civila. Kao teče regionalna dimenzija. Europska unija i Afrička unija moraju učiniti sve što mogu kako bi se održao politički dijalog e, sa i između država u toj regiji kako ne bi došlo još veće regionalne napetosti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Zastupnik Gerens, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, ustavni e, propisi štite građane od e, proizvoljnih odluka vladajućih osoba, ali sada imamo odmak od zakona od strane vladajućih. Vidi se naznake da će se pokušati pameti ustava kako bi se dao predsjedniku teći mandat. A Europski parlament bi trebao isto tako na plenarnoj sjednici e, još jednom raspraviti o ovome. Zašto? Europska unija izbliza prati e, tranzicijski postupak Demokratske republike Kongo od samog početka. Trebaju se prikupiti e, nepotrebni uvjeti za provođenje izbora, treba konsolidirati demokraciju, to je ono što očekuju stanovnici Konga i treba posjetiti vlasti Demokratske republike Kongo da nastave na putu demokratizacije svoje države. Jer e, stavnici Konga traže to od njih. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Senra Rodriguez sljedeća ima riječ. Hvala vam. Ovdje smo pred e, vrlo slabom rezolucijom i rezolucija, bi trebala detaljnije obraditi određena tema, e, teme koje se odnose na kršenje prava u e, Kongu. Mislim da ovaj parlament mora provesti to jest usvojiti mjere kojima će se stati na kraj odgovornostima multinacionalnih tvrtki kad je riječ u oružanim sukobima. 2015. nacionalni pardon, e, direktor programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša rekao je da 2% sredstava e, dobivenih od iskorištavanja prirodnih resursa ide za naoružavanje oružanih skupina. Zatim trebamo usvojiti mjere kako bismo e, revidirali ugovore o iskorištavanju šuma i rudnika, kako bi se vratio suverenitet građanima da sami iskorištavaju svoje sirovine. I na kraju treba stati na kraj oduzimanju zemljišta od strane multinacionalnih tvrtki. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prema uh, Ustavu iz Konga izbori bi se trebali održati od danas u idućih 90 dana. To je rok nakon čega ističe mandat predsjednika Kabile. Uh, šutnja predsjednika Kabile i pokušaj da zadrži vlast dovode do stvarne nestabilnosti u regiji Konga. Od e, siječnja 2015. godine imamo čitav niz e, represije i činova represije na e, oporbu. U tom tekstu trebamo naglasiti da vlasti Konga trebaju e, što brže stvoriti uvjete za slobodne izbore u skladu sa Ustavom. Afrička unija tu treba dodati svoju, ulogu, to je e, uloga da se traži poštivanje Ustava Konga. Trebamo imati jasni izborni proces, e, trebamo tražiti sankcije za prekršaje, a Ujedini narodi trebaju konačno provesti mandat UNESCO. Hvala. Zahvaljujem što se držite tog vremena. Gospodin Preda. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Želim inzistirati na potrebi da se organiziraju parlamentarni predsjednički izbori prije kraja ove godine u Demokratskoj republici Kongu. To predviđa Ustav i ja mislim da bi trebali slijediti tu liniju e, bez ikakvih odmaka. Predsjednik Kabila suočen je sa izborom. Ili će se poštivati ustav, što će ograničiti njegovu vlast na dva mandata, ili će pokušati zadržati vlast pod svaku cijenu. Ja se nadam da će e, odabrati prvi put da se poštuje ustav jer u protivnom bojim se da će vlasti u Brundiju ili drugim sličnim državama e, slijediti njegov primjer. To je pokušaj da e, beskonačno zadrži vlast i da u tu svrhu pomeni ustav. Hvala vam lijepa. Hvala vam. izbori u Demokratskoj republici Kongu predstavljaju e, velik, e, veliko demokratsko pitanje. Država će morati pokazati da može poštivati svoj ustav prije svega vezno uz propis predaje vlasti e, s kojim se na dva mandata ograničava predsjednički mandat država treba vrlo brzo e, izdati e, vremenske rokove za izbor u skladu sa propisima iz Ustava. Isto tako e, podsjećamo vlasti u Demokratskoj Republici Kongu na njihovu obvezu da poštuju slobodu tiska, slobodu uduživanja i slobodu mišljenja. To su minimalne vrijednosti demokracije. Što se tiče toga da predsjednik Kabila preda vlast, to je važno za stabilnost cijelog područja Središnje Afrike. Ja tražim da se spjesta puste na slobodu politički zatvorenici koji su se borili za temeljne načela koje su upisana u Ustavu i tražimo da Afrička unija da poprati taj postupak u e, slobodi i u skladu sa e, Ustavom Konga. Hvala vam lijepa. Hvala vam sljedeći gospodin Nard. Hvala vam. Govoriti o Kongu je ironično, zato što kao prvo to nije republika, bar nije republika svih građana, to je republika naoružanih skupina i kleptokracije. To nije demokratska republika zato što su izbori uvijek bili e, smijeh. Riječ je o zemlji koja je prebogata, a njezini su građani presiromašni i u indeksu e, ljudskog razdoblja stoje na pretposljednom mjestu. Mi smo dali gotovo 600, milijardi, milijuna eura prošle godine kao pomoć. U rezoluciji se e, traži održavanje izbora, kraj represije i poticanje e, civilnog društva. Sve je to proturječno sa, samim pojmom kleptokracije. Stoga treba tražiti provedbu članaka 8, 9 i 96 sporazuma iz Kotonua, i, i prekinuti pomoć Europske unije. i to uvjetovati tome da Kongo bude napokon demokratska i da bude napokon republika. Zastupnik Benta. Zahvaljujem. Nestabilna situacija po pitanju demokracije i ljudskih prava u Demokratskoj republici Kongo doista dovodi u pitanje pravilnosti na nadolazećim izborima. E, to bi pak moglo privesti kraju e, i 19 godina e, dugovječnu dinastiju Kabila. No, sigurnosne sile rade protiv opozicije koja tvrdi da trenutni predsjednik radi što god može kako bi odgodio izbore i ostao na snazi. Tako ovi izvanredni prirodni resursi u Kongu zapravo stvaraju kršenje ljudskih prava i korupciju, a ne koriste se na korist stanovnika. Zbog toga je važno da Europska i Afrička unija izvrše pritisak na tijela ove vlasti kako bi mm, u izbornoj komisiji sudjelovali promatrači civilnog društva i opozicije, te kako bi izbori bili pošteni. Zahvaljujem. Zastupnik Kelly. Hvala vam. Predsjednik Kabila je na snazi već niz godina a čini se da želi još ostati na vlasti cijeli niz godina. On koristi prijevare kako bi ostvario svoje ciljeve, imamo političke tenzije, nasilje do kojeg zbog toga dolazi u zemlji. Moramo se pobrinuti da se zaštiti ustav ove zemlje te da sljedeće godine budu održani izbori. Ukoliko se to ne dogodi, e, Demokratsku republiku Kongo više ne možemo zvati demokratskom zajednicom, već nedemokratskom republikom. Ova zemlja je bogata mineralnim resursima i nažalost građani su e, vrlo siromašni. Predstavnici UN-a moraju nastaviti raditi u ovoj zemlji. Hvala vam. Zahvaljujem. Počinjemo sa Catch the Eye spontanim javljanjem za riječ. E, što se buke u vječnici tiče, molim vas da se smirite. Zastupnica Petir ima Predsjednice, gospodine povjereniče, podržavam ovu rezoluciju jer stanje u Kongu je doista vrlo teško. Humanitarne organizacije procjenjuju da je trenutno pol milijuna ljudi e, spriječeno pristupu pitkoj vodi i bolnicama, a mnogobrojna djeca se ne mogu i nemaju gdje školovati zbog sukoba i vojnih operacija unutar konga je raseljeno tri milijuna ljudi a izvan države five hundred osoba koje su spas od ratova uglavnom pronašle u susjednim zemljama vjerujem da će sljedeći predsjednički parlamentarni izbori koji su predviđeni za studeni ove godine predstavljati prvu demokratsku tranziciju vlasti nakon desetljeća građanskog rata i političke nestabilnosti u toj afričkoj državi. svi mi zajedno trebamo pridonijeti demokratskim procesima u kongu. hvala lijepo. Gospođo predsjedavajuća, mislim da bi predsjednika Bila trebao se malo osvrnuti oko sebe. Nažalost, postoje drugi primjeri predsjednika u Africi koji su na vlasti i e, e, koji su promijenili ustav. Nedavno se to dogodilo u Burkini Fasu sa dalekosežnim posljedicama, ali ipak narod je e, bio jači i demokratski postupak je sad opet u tijeku demokratski režim bi trebao građanima e, uspjeti prenijeti uh, doprinose iz bogatstva te zemlje. Mi smatramo da bi trebalo pripaziti na slučajeve poštivanja ljudskog prava u cijeloj Africi. Hvala. Hvala vam. Ovime završavamo spontano javljanje za riječ i gospodin Han ima riječ u ime komisije. Dakle, još jednom molim sve kolege da se malo utišaju. Zahvaljujem e, gospođo predsjedateljice, želim dobrodošlicu svima. Europska komisija pozdravlja mogućnost rasprave e, situacije ljudskih prava u Demokratskoj Republici Kongo i e, očekuje usvajanje rezolucije Europskog parlamenta koja će se baviti ključnim događajima i procesom koji okružuje izbore te situaciju ljudskih prava i temeljnih sloboda u Kongu. Kongo je velika zemlja prepuna neizrecivih izazova. To uključuje sigurnost i nasilje temeljno narodom. Kao što je Denis Mukwege već rekao ovom domu, ženska tijela postala su prava ratišta. Istina je da Demokratska republika Kongo e, ima iskustva sa humanitarnim krizama, a trenutni krhki mir e, na istoku zemlje zapravo postoje najveća mirovna misija UN-a ikada. Minusko se i dalje e, suočava sa vrlo, vrlo nestabilnom situacijom, a s obzirom da su izbori 2006. donijeli određene promjene, gospodarstvo se proširilo, neke oružane grupacije na istoku su poražene, i došlo je do napora e, da se izgrade e, stvarne funkcionalne regionalne institucije. No Kongo se sada približava jednoj ključnoj prekretnici. 2016. trebalo je biti godina predsjedničkih izbora, no opozicija i civilno društvo strahuju da se ustavni okviri neće poštivati. Politički konsenzus je hitno potreban te se moramo usredotočiti na uključive i transparentne izbore koji bi trebali biti održani unutar okvira Ustava. To ne znači da se vlada i opozicija moraju dogovoriti oko svakog političkog izazova s kojim se ova zemlja susreće, no znači da moraju doći do zajedničkog dogovora oko eh, plana vezano uz održavanje važećih izbora. Nažalost, prosvjedi i mirovni prosvjedi su do sada gušeni represijom, a temeljne slobode čini se da su dovedene u pitanju. Državne sigurnosne službe optužuje se da su uključene u kršenja ljudskih prava i u cijelom nizu slučajeva pravosuđe eh, je bilo neproporcionalno oštro. Iz tog razloga Europska unija je izdala izjavu u Kinshasi 8. ožujka kojom se podsjeća vladu na nužnost poštivanja postojećih obveza. Ulozi su visoki, gospodarstvo je teško pogođeno padom cijena robe i nemogućnošću širenja domaćeg prihoda. Zbog toga pate kako prihod, tako javne službe nezadovoljstva javnosti je nešto čemu trebamo posvetiti punu pažnju. Europska unija je uvelike uložila u sigurnost i humanitarnu pomoć, u razvojnu pomoć i posvećeni smo dugoročnom partnerstvu sa ovom zemljom. Ne radi se niti ovdje samo o materijalnoj pomoći. Mi također koristimo i intenzivne diplomatske i mirovne aktivnosti što se tiče pomirenja mira u jednom aktivnom partnerstvu sa afričkim regionalnim dionicima te ostatkom međunarodne zajednice. U našem sveobuhvatnom pristupu ljudska prava smo stavili na prvo mjesto i prepoznajemo ključnu ulogu UN-a u bliskoj suradnji sa UN-om i zajedničkim uredom Kongo, mi pratimo situaciju ljudskih prava i borimo se protiv problema nekažnjavanja te pokušavamo pružiti podršku e, reformi sigurnosnog sektora i spriječiti dalje sukobe. Isto tako bavimo se i e, na dijalogu koji se bavi političkim pitanjima sa tijelima vlasti i za kraj rekao bih da samo vjerujemo da će biti moguće da Kongo dođe u jednu stabilniju situaciju ako se stvori politička kultura poštivanja ustava, vladavine prava te poštivanja ljudskih prava budućnost Konga pri svega pripada njihovim građanima. Njihov glas se mora čuti u jednom građanskom e, diskursu kao i na izbornim lokacijama. Europska unija upotrebit će sve instrumente na raspolaganju kako bi se to i dogodilo. Rezolucija Europskog parlamenta zbog toga je dobrodošla i pravodobna i doista sam zahvalan na e, pažnji koju ste pridodali ovom govoru. Hvala. Hvala vam povjereniče. Ja se ispričavam u ime kolega zbog buke. No ovdje nas je 751, tako da i sam ulazak svih zastupnika stvara buku. Ispričavam se. Dobili smo sedam prijedloga rezolucija. Ovime zatvaram e, raspravu i za trenutak ćemo početi sa glasanjem. Evo, samo kratka pauza od jedne minute.